treba i pred Europskim sudom za ljudska prava. Ovo je jedna borba protiv homofobije i transfobije. Žao mi je, moram vas e, prekinuti, kaže predsjedateljica, jako je kasno. Ispričavam se, morala sam vam prekinuti jer doista kasnimo i želim svakome pružiti mogućnost da se očituje. Gospođa Intvelt, imate dvije minute. Hvala, predsjednice. Neću ponavljati ono što su rekli svi kolege jer smatram da se slažemo po tom pitanju, no samo želim iznijeti par komentara o tome što europske institucije rade. Najprije poput e, kolega doista sam zadovoljna i ponosna što imamo prvu rezoluciju o interseksualnim osobama na dnevnom redu. Dakle, to je doista važna, važan politički signal i istovremeno gledamo rezoluciju o o popisu akcija za LGBTI osobe koju je usvojila komisija početkom e, svog mandata i ove dvije rezolucije trebaju biti ostavština koja će se predati sljedećem sazivu Europskog parlamenta i sljedećoj komisiji te poziv da se još jače djeluje nego što je to bio slučaj narednih, e, prethodnih pet godina. Jer doista mislim da se puno toga treba još napraviti. Puno toga je ostvareno. No, evo, kada se osvrnem prema vijeću, primjećujem da na jednom zadnjih sastanaka vijeća država članice se nisu mogle dogovoriti oko zajedničke izgrave oko i pravima. Kao da smo u srednjom vijeku, neke države to blokiraju. Također što se tiče diskriminacije za borbu protiv diskriminacije, ona je blokirana već deset godina i više. No evo čak i u našem domu, predsjednik našeg doma, gospodin Tajani, je jedan od glavnih govornika na svjetskom kongresu obitelji koji je vjerojatno jedna od najvećih, e, najveće homofobne skupine i skupine protiv e, prava žena, dakle, na izbor. E, isto tako imamo i našelsku deklaraciju koja je najhomofobnija deklaracija na domu, a potpisnici su neki zastupnici ovog doma. Dakle, ja doista ne osjećam da me predstavlja gospodin Tajani kada dođe na takav, takvo događanje i e, iznosi ne, nešto kao e, za e, prava LGBTI osoba. To je najveća, je rekao da sam ikada vidjela. Hvala gospođa Renke, imate dvije minute. Hvala povjerenice predsjedavajuća kolege. Europski parlament e, jasno e, osuđuje e, seksualnu normalizaciju i kiruške zahvate. To, to je jako jednostavna, ali puna smisla rečenica i rečenice koje mijenjaju povijest nisu jako složene i sutra će ovaj dom imati priliku doista upisati se u povijest e, kada budemo po prvi put glasali za e, interseksualnu e, budućnost rezoluciju u ovom parlamentu. I da, naravno, nećemo moći nadoknaditi svo, svu muku koju je dosadašnja ideologija, binarna ideologija izazvala kod brojnih ljudi. Dakle, prve sterilizacije, kiruški zahvati, stigmatizacija i diskriminacije. No, možemo reći jasno i glasno da ćemo se boriti za budućnost tamo i da će prava interseksualnih osoba biti održana u ovoj uniji i ta poruka već odavno treba, već jako kasnije, ali nas došlo je do nje u ključnom trenutku jer prava svih LGBT i osoba su podvrgnute napadima u ovom trenutku. Nakon desetljeća napredovanja e, postoji opasnost da se ide unatrag i kako bi se to spriječilo, Europska unija mora usvojiti strategiju o tome kako spriječiti tako što na novom popisu djelovanja kada se radi o LGBTI pravima e, komisija barem može učiniti nešto da stane na stranu onih koji se bore kako bi živjeli na kako žele. Među konkretnim mjerama koje želimo da komisija poduzme, e, to je da se deblokira, odblokira e, E, horizontalna direktiva i da LGBTI prava, prava LGBTI osoba posebno prioriteti da se omogući sloboda kretanja LGBTI građana Europske unije, da se postara da sve mjere budu poduzete e, za borbu protiv diskriminacije LGBT i osoba svugdje u Europskoj uniji. Mi to moramo napraviti za e, europljane. Najpša hvala. Hvala, ovim smo iscrpili popis. Sada molim ministra Čamu da odgovori. Hvala predsjedateljice, uvaženi zastupnici, povjerenice. Želim zahvaliti Europskom parlamentu na prilici koju pruža, kojim pruža da sudjelujem u raspravi o tako važnoj temi. Danas ću se konkretnije baviti pravima interseksualnih osoba koje trebaju biti zaštićene svim državama članicama, a koje su tema vašeg usmenog pitanja upućenog vijeću. I želim početi tako što ću savršeno jasno reći da nasilje diskriminacije nemaju svog mjesta u Europskoj uniji. Ne smijemo zaboraviti da eh, je dakle Rumunjska kao predsjedateljica Vijeća Europske unije eh, stavila kao prioritet eh, svog rada bor protiv diskriminacije svake vrste to je načelo upisano u uh, povijest za uh, temeljnih prava i o tome se ne može pregovarati. To je jedno od temelja uh, pravednih društava, dakle to je pitanje društvenog ponosa, socijalnog ponosa za europljane i s pravom. Naša društva postaju sve inkluzivnija i raznovrsnija Zajedno smo poduzeli korake kako bismo zajamčili jednaka prava postupanja prema ženama, manjinama, seksualnim manjinama, osobama s hendikepom, vjerskim manjinama i građanima svih starostnih skupina i nastavljamo raditi na tome. Vjerujem da sve, tri institucije se slažu sa putem kojim treba ići ka sve većoj emancipaciji i toleranciji. I s ponosom mogu reći da je vijeće već usvojilo zakonodavne mjere koje jasno zabranjuju diskriminaciju temeljem, e, na temeljima iz članka 93. 19. o funkcioniranju Europske unije. No, kao što znate, e, antidiskriminacijski neki zakonik e, je nepopunjen, neki, neke mjere bolje štite od drugih, neke zemlje bolje štite od drugih. Kao što ste posjetili, e, vijeće nije istrpilo svoje pravne mogućnosti e, na tom planu. No, želim sada preći na konkretno pitanje nasilja i diskriminacije interseksualnih osoba. Dakle, spravo ste govorili o pravoj patnji u svom pitanju upućenom vijeću pravom podsjećam da u lipnju 2016. vijeće je pozitivno odgovorilo na popis e, zahtjeva komisije kako bi se naprijedilo LGBTI jednakosti. Po prvi put je vijeće usvojilo deklaraciju koja je namijenjena napretku jednakosti za lezbijke, geve, biseksualce, transrodne osobe i da, interseksualne osobe. Dakle, da, to je bio doista događaj od povijesnog značaja. U svojim zaključcima vijeće poziva komisiju da promovira mjere koje idu u tom smjeru i da izvješćuje redovito o ostvarenom napretku. Vijeće je također pozvalo države članice da poduzmu svoje akcije kako bi se borili protiv diskriminacije temeljem e, seksualnog opredjeljenja i rodnog identiteta i naravno jedna odgovornost je država članica da čuju taj poziv. Uvaženi zastupnici, napredovanje jednakosti e, je nešto čemu svi moramo dati svoj doprinos. E, kada se radi o suradnji na europskoj razini, popis e, akcija komisije e, i razmjena najbolje praksi su dobro došli. Komisija je također poduzela kampanju osvješćivanja. Agencija za temeljna prava također da je važan doprinos e, mapiranjem situacije interseksualnih osoba pa i e, proteškoća s kojima su su, suočeni i pitanje nepotrebnih operativnih zahvata koje ste spomenuli e, bez e, njihova odobrenja. Dakle, tu se radi o medicinskoj etici za koju su nadležne države članice i odgovorne. Pitanje prijave pri rođenju je isto tako pitanje e, nadležnost država. No, države članice su te koje imaju e, e, koji su zaduženi za to, ali naravno ne znači da nema europskog rješenja za to. Kao što znate, kategorija interseksualnih osoba nije na popisu zabranjenih diskriminacija u temeljnim ugovorima, no vjerujem da je očito da proširenje jednakih prava na E, pravo na jednako, jednakopravnost interseksualnih osoba je u duhu naših zajedničkih europskih vrijednosti i naše kampanje za e, inkluzivnost. Mi ćemo svi imati koristi od konstruktivnih razmjena i proširenja naših vrijednosti i jedna od takvih situacija je ovo o čemu danas raspravljamo i o čemu ćete sutra glasati. Najljepša hvala na vašoj pozornosti i želim vas samo podsjetiti, kao što sam rekao na početku, Rumsko predsjedništvo vijeća odredilo je kao jedan od svojih prioriteta borbu protiv diskriminacije. Mislim da je ovo jedna od prigoda e, u kojima smo doista jako ponosni biti ovdje. Hvala. Hvala vam ministra. Sada gospođa Jourova. Izvolite povjerenice predsjedateljice, uvaženi zastupnici, dopustite prije da zahvalim parlamentu što je stavljena ova tema e, diskriminacije LGBT i osoba na dnevni red. Komisija e, predano radi na napredovanju jednakosti prava LGBT i osoba i pozdravlja to što je parlament e, radio e, na ovim pitanjima i zadržao ih na visokoj razini prioriteta, osobito pitanja jednakosti e, interseksualnih osoba i zato smo objavili čitavu listu mjera u prosincu 2015 za napredovanje, unapređenje i osoba u narodnim mjesecima. Objavit ćemo dokument o provedbi ovih položaj LGBT osoba i reću nešto kasnije o tome. Dopustite najprije da kažem par riječi o problemima s kojima su uočene interseksualne osobe koje, kao što svi znamo i kao što ste u velikom broju slučajeva navrata rekli, imaju velike probleme jer ne ulaze u ključne rodne kategorije muško i žensko. Dakle, interseksualna djeca i kiruški <laughs> zahvati e, kojima su podvrgnuti jako su problematični jer ne mogu u potpunosti zbog svoje, svoje mladosti e, reći što e, misle o takvim zahvatima. No, organizacija i djelovanje zdravstvenih službi je nešto što je u nadležnosti država članica, a komisija poštuje načel subsidijarnosti, etičke odgovornosti i e, zahvata nad maloljetnom djecom. mogućnost da se proširi izbor e, na interseksualne osobe i također, e, dakle, prilikom rođenja djeteta je također i u nadležnost država članica. Zatim, sukladno sa zadnjim, najnovim e, mjerama ljudskih e, prava, e, Europski sud smatra da je sterilizacija ili liječenje u vezi sa rodnim, rodnom pripadnošću nešto što je suprotno članku 8. E, konvencije o ljudskim pravima. A sada vraćamo se na popis e, naše konvencije e, i popis djelovanja koja za cilj ima da se na, poboljša prava LGBTI osoba. U okviru tog rada komisija je provela nekoliko aktivnosti kako bi proširila osvještenost o poteškoćama koje imaju transrodne i interseksualne osobe. Nedavno smo objavili novo izvješće o transrodnim interseksualnim pravima u Europi i također financijski podržavamo civilno društvo i prom, koje rade na transrodnoj interseksualnoj jednakosti e, putem e, videa o osještavanju i razmjeni e, najboljih praksa. Javni zahtjev je proveden i bavio se također i konkretnim pitanjima transrodnih interseksualnih osoba i poteškoća s kojima su uočeni. Među popi, u popisu aktivnosti komisija također nadzire i provodi postojeća prava LGBT osoba pod direktivom o slobodi kretanja. Komisija također pozdravlja sudsku odluku e, suda u common case e, predmetu i e, također komisija je preuzela na sebe da nadzire provedbu e, e, odluke o slobodi kretanja i seksualne orijentacije. Komisija će 2019. godine dalje raditi na napredovanju prava i osoba. Ove godine novi eurobarometar o diskriminaciji, među kojima je relevantna pitanja o LGBT jednakosti, će biti objavljen ova analiza stavit će nam na raspolaganje važne podatke koji će nam omogućiti da ciljano e, e, djelujemo u budućnosti. Dakle, ova godina je godina evaluacije pripremnog rada za naše buduće i ažurirane e, mjere za LGBT i zajednicu koja bi trebala biti pripremljena sa, novim, s novim sazivom komisije i parlamenta. Komisija je, će biti spremna predati svoj e, rad za napredovanje prava LGBT osoba sljedećem sazivu i no ja ću u svakom slučaju svom sljedbeniku pre, srdačno preporučiti da e, se radi na promociji prava LGBT i osoba kao što je to e, predloženo i u dokumentu o kojem danas raspravljamo. Također želim reagirati na raspravu tijekom koje smo čuli da komisija i dalje radi na promoviranju direktive o horizontalnom jednakom e, horizontalnoj jednakosti prava. Kao što znate, sjećam se jedne sramotne situacije koja je blokirana godinama, e, dakle ta direktiva i kao što to vam je dobro poznato, ovaj zakonodavni tekst zahtjeva jednoglasno usvajanje. Iz tog razloga trebamo, e, trebaju sve države članice biti za. I kao što je rečeno, nakon toliko godina blokade, temeljni ugovor e, nudi mogućnost e, pojačane suradnje i nećete biti iznenađeni da države članice, barem u reakcijama koje smo dobili na sastancima vijeća, ali u brojnim bilateralnim susretima, kada sam spominjala ovu temu, države članice, njihovi predstavnici govorili su da im je potrebno više vremena i da ne žele da prelazimo na postupak pojačane suradnje jer se tu radi o temeljnim pravima. Dakle, evo, to, ovu sam informaciju htjela proslijediti, a ja ću i dalje se boriti za ovo i za ovu direktivu za koju bih željela da e, se realizira. Zadnji komentar, također ste spomenuli pitanje govora mržnje e, online i općenito. Komisija nastavlja raditi na tom pitanju u suradnji sa IT sektorom kako bismo ostvarili radikalno smanjenje online govora mržnje dakle da ga se iskorijeni na društvenim mrežama. Do sad smo bili razumno uspješni, IT sektor e, radi ono što su rekli da ću raditi u kodeksu ponašanja i mi ćemo i dalje raditi na tome, barem do zadnjeg dana mog mandata. Hvala najljepša. Hvala povjerenice, nastavit ćemo rad, nastavljam raspravu, gospodin Farije, izvolite imate riješ jedan minut. Hvala predsjedateljice, povjerenice. Nakon e, pokreta mi tu tisuće osoba LGBT i su na Twitteru svjedočile kako su, kako su maltretiranje proživjeli 21. E, stoljeće i nije razumno da ljudi budu maltretirani zbog svoje rodne seksualne orijentacije i bilo kakvih se karakteristika LGBT i osobe moraju se još uvijek e, E, moraju još uvijek dobiti pravo, jednaka prava na slobno kretanje e, u državama članicama. Dakle, moram poduzeti mjere zaštitu LGBT osoba i ispoštovati njihova temeljna prava kao što su obrazovanje, zdravstvo i e, socijalno osiguranje, odnosno zdravstvena skrb. Mm, komisija mora usvojiti inkluzivnu strategiju za LGBT osobe koja bi uključila E, njihovo građansko priznanje i identitet interseksualnih osoba i strategije da se spriječi nasilje, homofobno i transrodno nasilje, transfobno nasilje. Moramo se također pobrinuti da i djeca iz LGBT zajednica budu zaštićene. Hvala gospođa Ward. Kada govorimo o LGBT i osobama, interseksualne osobe često su zaboravljene, one su dehumanizirane stoljećima i e, diskriminirane su zbog njihova tijela. Predstavlja ih se, to se predstavlja kao zdravstveno pitanje. U biti nema ništa nezdravo u tome da je netko interseksualna osoba. Nasilne mutilacije interseksualne djece su grozota. Doista je neprihvatljivo da 2019. E, i dalje postoje takva skrnavljenja tijela djece u Europskoj uniji. To što smo tako e, spremni promijeniti tijela djece koje uopće ne mogu dati svoje odobrenje za takvo što pokazuje koliko smo spremni daleko ići kako bismo pojačali taj presmješni, e, presmješnu rodnu binarnost. Interseksualnost pokazuje da ima više od muškarac jedne i žena s druge strane. Interseksualne osobe pokazuju i dokazuju da kategorizacija ljudi po spolnim kriterijima je jednostavno uskogrudost i uskogumnost. Ja ću uvijek stati na stranu svih interseksualnih osoba napose djece i reći ću im da nisu sami. Hvala, gospođa Stevens. Izvolite, imate jedan i pol minut. Predsjedavajuća, dame i gospodo. Čak i sada LGBT i prava nisu zajamčena diljem Europske unije. Postoje velike razlike među državama članicama. Nema sveobuhvatne zaštite od diskriminacije temeljem e, rodne i seksualnog identiteta ili seksualnih karakteristika. Brojne države u Europskoj uniji ne priznaju brak između dva muškarca ili dvije žene. No to je poznato u Belgiji. E, moguće u Belgiji u osam država članica je, su priznate, no 18 država članica traže psihološku evaluaciju, a 21 država članica provodi kiruške zahvate, seksualne normalizacije nad interseksualnom djecom, ali to e, nije u e, ljudskim pravima. Dakle, ja e, molim komisiju da i dalje e, da zadrži e, prioritetno pitanje interseksualnih osoba i djece od 2005. do štete i da e, doista ta prava budu bolje zaštićena, osobito u zdravstvu i obrazovanju. Komisija bi također trebala usvojiti novi strateški dokument o, o unapređenju e, jednakosti između LGBTI osoba. Važno je da Europa i dalje radi na osvješćivanju, vodi kampanju osvješćivanja o pravima LGBTI osoba i među njima i za njihove obitelji. Europa se također mora postarati da postoji sloboda kretanja svih obitelji, i svih LGBTI obitelji unutar Europske unije, osobito moramo imati na umu zadnju presudu Europskog suda pravde. Dakle, u potpunosti je neprihvatljivo da LGBTI osobe budu i dalje, da se prema njima i dalje postupa kao prema građanima drugog reda. Hvala gospođo imate jedan i pol minut. Evo, danas smo po prvi puta raspravljamo, dakle pred nama je rezolucija o pravima ljudi i zajednice LGBT i krajnje je vrijeme za to. Jer tabuizacija ove teme i dalje zapravo omogućuje da se ljudi iz te zajednice zatvore u jedan mračni prostor. A ono što je kao za njih dobro, odredit će onda drugi oni koji smatraju da se sve što je odstupa od neke, nekog prosjeka što je drugačije treba jednostavno iskorijeniti, ti će odlučiti. Prema tome, što god danas ovdje rekli i što god ko mislio, dajte da budemo barem u jednoj stvari ujedinjeni. I da se ujedinimo da se recimo takve prinudne operacije kod male djece ili novorođenčadi spriječe i zabrane zato što medicinski nisu nužne, a mogu imati užasne posljedice. Jer interseksualne osobe nisu bolesnici koje trebate izliječiti. To su potpuno normalni ljudi koji žele sami o sebi odlučivati. I jednostavno ne, ne treba ih dovoditi u situaciju da se uvijek boje da ih se neko nameće kao tutor da u njihovo ime odlučuje. I upravo to je u pitanju. Stoga mislim da se svaki ovakav prinudno ponašanje prema interseksualnim osobama treba kazneno čak progoniti. I mislim da se čitava rasprava o tom fenomenu interseksualnosti treba normalizirati kako bi se napokon svi shvatili da je ljudski život nešto što je vrlo raznoliko i da ljudi nisu uvijek u jednostavnoj ulici. Hvala, zastupnik Lopez Aguilar. Komisarija Jurova, una cuestión oral es un povjerenice. Usmeno pitanje je način kontrole i nadzora komisije. Dakle, vidimo da li komisija postupa prema preuzetim e, obavezama. To se naročito tiče zaštite temeljnih prava i prava najranjivijih. Zato večeras raspravljamo o pravima interseksualnih e, osoba. Oni su bili predmetom kriminalizacija zbog svojih karakteristika. Jednako je i sa pravima LGBT e, osoba. I zbog svega ovoga je važno uzeti u obzir dobru praksu iz pojedinih zemalja članica koji e, ne interseksualnost ne smatraju određenom vrstom patologije. Također je potrebno izbjegavati nepotrebne medicinske tretmane. Podsjećam vas na izvješće Lunaček iz 2014. Tu se nudi dakle jedna svobohodna vizija vezano uz prava ljudi i mislim da je to eh, ono pravac u kojem bismo trebali ići. Govornik je prekinut. Evo, obavijestili su me da će rasprava već sad trajati 10 minuta iza ponoći i morat ću e, skraćivati javljanja za riječ. Dajem riječ zastupnici Forenci na točno jednu minutu. Presidente, considero anche io molto importante come... I za mene je ova tema izuzetno važna i dobro je da se o ovome raspravlja. Riječ je o pravima LGBT i osoba i rezoluciji o pravima interseksualnih osoba, kao što je podsjetio kolega Vioti, ova današnja rasprava je i plod onoga djelovanja, dakle naše međuskupine koja se bavi LGBT i pravima. Ja sam dio te skupine i drago mi je da smo došli do ovog rezultata. Također mi je drago i da je Feministički pokret se više e, naziva transfeminističkim pokretom zato što treba povezati dakle prava žena i prava LGBT i osoba. Kao što je rekla kolegica Erst, trebamo osuditi e, svaki medicinski e, tretman dakle, koji se poduzima kod interseksualne djece. Jako sam zadovoljna današnjom raspravom. Hvala. Zastupnik Sošnić. Hvala vam. Nema razloga da se Europska unija brine oko, zbog ovih ljudi. On, to su različite disfunkcije u pitanju. Obraćamo previše pozornosti na ove osobe, trebali bismo se koncentrirati na važna stvari. Evo oni čak imaju i određene privilegije, primjerice nedavno je u Ujedinjenoj kraljevini jedna žena uhičena samo zato što je jednog muškarca na internetu vrijeđala zato što je promijenio spol. Naravno da svako ima pravo na mišljenje, ali ja mogu misliti nešto drugo, imam pravo izraziti svoje mišljenje na internetu. Ovo što vi radite jeste da zastrašujete, zastrašujete E, ljude. Ljevica ovdje vlada Evropskom unijom, želi zauzdati bilo koju vrstu kritike. Hvala lijepo za povjerenica Jurova, izvolite. Hvala lijepo. Ja sam e, na početku duže govorila i sada ću biti nešto kraća. Hvala svima evo na raspravi. Još jednom ste pokazali veliko zalaganje za ovu e, temu. Ja ću napraviti isto ja sam spremna raditi na ovom važnom programu u budućem razdoblju, razdoblju Mislim da bismo zajedno sa ovom međuskupinom za i prava trebali e, vidjeti u kojoj smo fazi, što se još e, treba poduzeti, što smo do sad e, postignuli na što se trebamo koncentrirati vezano uz budućnost. Imamo nove podatke iz Eurobarometra. Sam da će biti dobro da se nađemo i da zajedno radimo. Evo ovo moj poziv na sastanak nadam se da ćemo moći nastaviti zajedno raditi na ovom pitanju. Hvala. Ministar Čamba, izvolite. Hvala lijepa. I hvala vam svima na ovoj eh, razmjeni. Vidjeli smo koliko se toga još mora napraviti. A istovremeno možemo biti e, ponosni na sve korake koje smo do sad postignuli. Kao što sam e, već rekao, mi smo pozitivno odreagirali na popis e, za djelovanje dakle, komisije vezano uz LGBT i prava. Predstoji nam provedba kada je riječ o borbi protiv nasilja, imamo e, dakle postojeće propise i stvari su jasne. Mi smo na strani napretka, tolerancije i svjetla. Naša je odgovornost kao političara riječi pretvoriti u dijela. Hvala lijepa. Hvala. Zaključujemo ovu raspravu. Imamo šest prijedloga rezolucije. Jednu od iz Libe i pet iz pojedinih klubova zastupnika i u četvrtak ćemo glasovati. Idemo na iduću točku dnevnog reda. Riječ je o usmenom pitanju o uporabi kanabisa u medicinske svrhe. Neće biti dakle, slobodnog javljanja za riječ zato što strašno kasnimo. vidim da ste razočarani, ali

Hvala vam. Prije, mm, unatrag nekoliko godina vidjeli smo velik razvoj, dakle istraživanja kada je riječ o medicinskim, medicinskim dakle, rezultatima koje se postižu upotrebom kanabisa. To on se koristi u čitavom nizu oboljenja, dakle posttraumatski, stresni poremećaj, anksioznost, depresija i tako dalje. Također bih e, navela razliku između dakle kanabisa koji se e, tvori, koji se koristi u medicinske svrhe i proizvoda koji su dobiveni od kanabisa. To se regulatora tiče, naše je djelovanje ovdje ograničeno, ovo je u nadležnosti država članica. To znači da, svaka, da će svaka država odlučiti što je na njezinom teritoriju legalno. S druge strane, naš e, farmaceutski okvir je jasan i čvrst i na njemu se nalaze dakle i medicinski proizvodi dobiveni od kanabisa. Dozvolu dobivaju proizvodi nakon što je ocjenjena njihova učinkovitost e, i sigurnost, koji su uočeni dakle pozitivni učinci na e, ljudsko zdravlje. Jednom kada se nađe na tržištu, ovaj lijek se i dalje dakle nadzire putem odgovarajućih e, tijela. Kako Europska unija može dati svoj doprinos ovoj raspravi? Pa ranim e, dijalogom i savjetima. Dakle, tu se vidi ova dodatna vrijednost Europske unije, potom koordinacija rada između različitih europskih agencija. Sada ću se pozabaviti pitanjima koje ste postavili. A za početak valja reći da je potrebno više istraživanja kada je riječ o sigurnosti, dakle terapija na osnovi kanabioda, CBD-a. To će biti moguće financirati i putem dakle, programa Obzor 2020. U zadnjem programskom razdoblju smo financirali čitav niz projekata. Više od 40 milijuna eura je bilo namijenjeno istraživanju dakle kanabisa i CBD-a. Mi ćemo nastaviti s ovim pristupom. U novom okvirnom programu, dakle Obzor Europa, mi ćemo nastaviti e, podupirati istraživanje dakle ovih novih terapijskih pristupa. Što se tiče vašeg drugog pitanja, pitanja vezana uz zdravstvenu skrb su složena i odluke donose države članice. Naš e, regulatorni okvir se tiče odobrenja, dakle medicinskih proizvoda koji su dobiveni iz kanabisa, dok kvaliteta sigurno, kojima je dokazana dakle, kvaliteta i učinkovitost. Svako drugo korištenje kanabisa dakle, ulazi u domenu nadležnosti država članica. Ali mi dajemo svoj doprinos ovoj raspravi. U listopadu 2016. naš centar za dakle, drogu nam je dao dakle, najnovije podatke vezane uz ovo. 2018. smo izdali dakle, izvješće o upotrebi dakle, kanabisa i CBD u medicinske e, svrhe to je bilo u, dakle, uzrokovano sa većim interesom za ovu temu. Ja bih iskoristila priliku i rekla da medicinski kanabis koji nema karakteristike lijeka nije u, u nadležnosti Evropske unije. Imamo dakle i ekspertnu skupinu Svjetske zdravstvene organizacije koja se bavi ovim e, psihoaktivnim stvarima. Oni će donijeti svoj zaključak o upotrebi ove tvari i naći će e, svoje mjesto u našem zakonodavstvu. Hvala lijepa. Hvala povjerenici. Dajem riječ zastupniku Lizeu. Minuta i pol. Hvala lijepo predsjedavajuća, drage kolegice i kolege. Medicinsko korištenje i upotreba kanabisa je stvarno vrlo svrsishodna, vrlo razumna i dobra jer mogu pomoći. Kanabis, sredstva na bazi kanabisa mogu pomoći pacijentima bolje nego mnoga druga ili čak tamo gdje druga ne mogu. Međutim, moramo se čuvati dvaju ekstrema. Jedan je kao kod Pavlovljevog uslovljenog refleksa kod psa. Kažemo kanabis i odmah svi reagiraju, to je nešto opasno, to su ilegalne droge. Dakle, tu moramo djelovati protiv toga jer mi moramo svima objasniti i osvijestiti ih da ako je to medicinski korišteno pod nadzorom stručnim, da je to nešto sasvim drugo i da je to primjereno. Međutim, s druge strane moramo paziti na to da pacijenti ne razviju jedan e, stav kojeg sam čuo ja kao liječnik jedanput od jednog pacijenta. On je rekao protiv e, mojeg bola u leđima pomaže samo kad popušim joint. A da prije toga uopće nije specijalist pregledao njegova leđa ili pregledao da li su to stvarno bolovi, odnosno ako su bolovi, kakvi su i da li se protiv toga nešto drugo može poduzeti. Dakle, sve se to mora odvijati u vrlo reguliranom okviru, vrlo pažljivo, postupno, pod nadzorom, uz stručnu asistenciju i slažem se s time da se to mora napraviti naravno prema svim propisima za stavljanje lijekova na tržište, dakle isključivo uz dozvolu. Prema tome, u tom smislu je rezolucija dala i daje pravi okvir za sve to skupa i mislim i nadam se da ćemo to sutra sa velikom većinom i osvojiti. Hvala lijepo na dvije minute gospodin Balas. predsjednice, povjerenice. Ja sam imao mišićne bolove jednog dana i u mojoj zemlji, u Francuskoj, otišao sam kod neurologa. i Jedina stvar koju mi je rekao je pušite hašiš. Pa sad, prvi problem je što je pušenje štetno za zdravlje, a drugo što je hašiš zabranjen zakonom u mojoj zemlji. I nemojte misliti da se u cijeloj Europi može CBD e, koristiti e, dakle medicinski kanabis e, u cijeloj Europi to nije točno. Dakle treba nam europsko europsko regulativa i zato je važno da Europska komisija da jasna uputstva državama članicama. Druga stvar koju želim reći je da je rezolucija koja je ovdje predstavljena jasna glede toga da su liječnici ti koji će E, prepisivanje držati pod kontrolom. Dakle, to je jako važno reći. Dakle, ne radi se o tome da bilo ko može koristiti kanabis, već je liječnik jedini taj koji će odlučiti da o tome da CBD e, kanabis koriste određene osobe u okviru liječenja, odnosno pomoć pri e, trpljenju bolova u određenim slučajima. Određen broj amandmana uložili su neki zastupnici iz redova konzervativaca gdje se kaže da samo lijek medikamentni oblik može biti korišten, što nije u potpunosti istinito jer kao što znamo dakle blagi oblici kao što su e, biljni pomade i slične mogu biti puno učinkovitiji i konkretniji za neke pacijente koji teško podnose lijekove. Dakle moramo paziti po tom pitanju. Naravno trebaju nam lijekovi, treba ih držati pod kontrolom, ali moramo imati povjerenja u liječnike kako bi oni mogli prepisivati i druge vidove tog lijeka i to, to će biti amandmani, moje, amandmani mog kluba zastupnika ići u tom smjeru dati e, da to propisivanje bude prikladnije određenim e, patologijama. Dakle, ne radi se ovdje o zloporabi, ovdje se govori o e, tvari CBD, a ne o rekreativnom kanabisu, to ponavljam, dakle ne radi se ni o kakvim e, zastranama i moramo biti otvoreni jer iza ovoga svega ne smiju biti samo farmaceutski lobiji koji će biti na dobiti u ovome svemu. Hvala. Thank you for one and a half minutes, Madam Na minutu i pol, gospođa Krupa. Ja ne podržavam samo istraživanje novih lijekova prirodnog podrijetla, nego podržavam i profilaktično korištenje takvih sredstava, takvih lijekova i mislim da to takvi prirodni, prirodni preparati moraju se koristiti u puno većem opsegu. Naravno, u ovoj rezoluciji se govori o financiranju istraživanja medicinskog kanabisa u medicinske svrhe, kao i o posljedicama eh, korištenja takvih proizvoda na bazi kanabisa. Pozitivnim akcijama koje iz toga slijede, kao i pozitivnim učincima. Mislim da bi trebali se povezati sa znanošću da vidimo koja su i klinička istraživanja, recimo o posljedicama kako djeluje kanabidiol, taj sastojak kanabisa, prije nego što ga odobrimo za široku uporabu. Mm, zatim, takve su se prije nego što se počne koristiti u širokoj upotrebi medicinske svrhe se treba naravno sve još adekvatno testirati. Mm, I može se dozvoliti korištenje samo ako su njegovi pozitivni učinci puno veći od loših nuspojava. Jer mi zapravo još nemamo dovoljno vjerodostojnih i sveobuhvatnih istraživanja na tom području. Prema tome, osim toga, mislim da postoji potreba da se na to e, vidi kako sila stvar kod prilagođavanja. Ljudi se recimo naviknu pa im treba sve veća doza da im bolove ublaži To se treba istraživati. Hvala. Gospodin Flanagan. Mislim da legalizaciju kanabisa diljem Evropske unije za to je potrebno naravno još e, različite stvari poduzeti. Mi znamo da su jedan par koji poznajemo u Škotskoj je šest godina godišnje odlazio u Nizozemsku da dobio kanabis kako bi mogli pomoći svojoj kćeri koja je bila teško oboljela od multiple skleroze i imala razne takve simptome. Međutim, treba im pomoći da to mogu i kod kuće svoje kupovati, a ne da je sa tog sjevera daleko putuju u Amsterdam po kanabis. To im treba omogućiti. Fjera Tuli je njen muž Paul, kao i još stotine tisuća ljudi zapravo se zauzimaju za to i tvrde da im e, kanabis može pomoći u medicinske svrhe. Njihova devetogodišnja kćer sada više nema grčeve ni spazme i ne mora stalno biti u bolnici. Prema tome, za takve ljude koje isto treba budućnost, e, ova rezolucija puno učiniti i pomoći. Hvala lijepo. A sada povjerenica Jurova. E, predsjedavajuća, uvaženi zastupnici, zahvaljujem na ovoj zanimljivoj raspravi. I dozvolite da na kratko zaključim i kažem kako će komisija nastaviti sa s aktivnostima koje povećavaju investicije u istraživanje i naše spoznaje na tom području kako bi se to onda i reguliralo. Hvala lijepo, povjerenice, mi imamo i jedan prijedlog za rezoluciju koji je došao od odbora za okoliš, a sutra će se o tome glasati. Sada prelazimo na usmeno pitanje o modifikaciji eh, embrionalnih eh, stanica, genoma embrionalnih stanica i dajemo prvo našem autoru, gospodinu Mikolašiću, riječ na dvije minute. Hvala lijepo, predsjedavajuća, povjerenice, kolege. Pitanje koje smo iznijeli komisiji i vijeću danas uputili je od ključne važnosti ne samo za naše društvo i našu budućnost u EU, nego za čitavo čovječanstvo. Jer izmjena genoma ljudskih embrionalnih stanica će nedvojbeno odrediti buduće korisnje znanstvenog napretka, a tiče se svih nas. E, tehnologija za izmjenu somatskih, genoma somatskih stanica je vrlo bitan e, kod liječenja i tretmana različitih bolesti. Međutim, nakon što smo to rekli, onda moramo znati da se to treba jako razlikovati od e, modifikacije, odnosno izmjene E, samih embrionalnih e, stanica, genoma embrionalnih stanica, odnosno zametne loze. Jer kao što znamo, svaka modifikacija koja se tu provede će se nasljeđivati kasnije kod svih potomaka dotične osobe. A ovo što je napravio nedavno um, kineski znanstvenik, kad je zapravo genetički modificirao ljudska bića, jer je um, izmijenio genom ljudskih embrionalnih stanica, je nešto što nas apsolutno tjera da počnemo uvoditi standarde za takve, da kažemo, e, nevjerojatne stvari da se zapravo naruči genetički modificirana beba. Nije sad samo bitno kako je on to napravio, nego zapravo čemu, zašto, što. Jer ta genetska modifikacija ljudskih embrionalnih stanica je inače međunarodno zabranjena i to s razlogom zato što to ide protiv ljudskog digniteta i integriteta i kvalitete života, i slobodne volje. To takav genetički inženjering sa sobom nosi ogroman etički rizik u sve ostalo. Prema tome, takva znanstvena istraživanja koje je ovaj čovjek proveo e, ne mogu ostati nekažnjena i ne, ne može znanstvena, međunarodna znanstvena zajednica na to ne reagirati jer e, o tome ako treba, treba voditi vrlo široku javnu raspravu i paziti na socijalni kontekst svega toga. Stoga pozivamo da komisija preuzme čvrsto vodstvo u potpori globalne zabrani izmjeni genoma ljudskih embrionalnih stanica i da involvira javnost u ovu raspravu. Hvala lijepo. A sada riječ dajemo ministru Čambi u ime vijeća predsjedniče, časni zastupnici. Ja bih htio zahvaliti naravno izvjestitelju na ovoj temi o dakle, izmjeni ljudskog embrionalne stanice. Mislimo da je to jedna duga priča sa jednim vrlo bitnim i velikim etičkim posljedicama koje, jer vidimo da ono kad se modificira jedan puta će ostati trajne izmjene tog DNK ljudskog i mislim da se u ovom usmenom pitanju da je došlo u pravom trenutku jer mi smo potpuno svjesni svih posljedica koje bi mogle se dogoditi nakon izmjene ljudskog eh, genoma ljudske embrionalne stanice. Klinički eh, eh, klinička ispitenja u kojima se koristi izmjena genoma takvog E, se provode, zato da se vidi recimo to može popraviti, popraviti pomoći e, mnogim ozbiljnim i teškim pacijentima. Ali koliko znam, što više znamo, povećana znana o ljudskom genomu, posebno kod e, genetičkih razloga bolesti, moglo bi naravno pridonijeti i ublažavanju ljudske patnje, jer će otvoriti e, put novim terapijama za liječenje tih bolesti. Međutim, na druge strane sam isto tako duboko uvjeren da smo svi i zabrinuti zbog rizika povezanih sa manipulacijom genomom za buduće generacije. U tom kontekstu samom sebi dozvoljam da se podsjetimo na raspravu o društvenim i etičkim posljedicama tog znanja i tih, tih znanstvenih e, otkrića, kao i mogućnosti da se to zlorabi manipulira. I znamo da ta rasprava o tome zapravo i se traje već godinama, da ne kažem više desetljeća. I Političari i znanstvenice su stoga vrlo svjesni cijele te situacije. To je i rezultiralo u svjetskoj zabrani e, manipulacije, odnosno modifikacije ljudskog genoma, ljudsko-embrionalne stanice i posebno se recimo zabranje bilo kakav oblik modifikacije e, embrionalnih stanica, ali isto tako i zametne loze. A evo, nakon što sam ovo rekao, ja bih volio svačiju prisutnost, želio vašu pozornost skrenuti na povelju temeljnih prava Europske unije, dakle glavna načela u kojima, glavno načelo koje povelje je zapravo ljudski dignitet, ljudsko dostojanstvo. I kao što znamo, ta povelja nam izričito zabranjuje eugeničke prakse na području medicine ili biologije na, koliko ja znam, e, sam način, dakle izmjena ovog genoma ljudskog embrionalne stanice spada u ono što je zapravo ilegalno i zabranjeno za cijelu europsku uniju. osobno ne, ne, ne okljevam u osudi svake akcije koja bi na neodgovoran način zapravo modificirala ljudski genom na način koji ima neizagledive posljedice zato što će se odraziti direktno i pogoditi buduće generacije izazivajući modifikacije i u individualnom DNK-u, odnosno genetičkom identitetu. E, čuta, pročitao sam vaše pitanja koje se pravo time bave ovdje Mislim da su ugovori o funkcioniranju Europske unije izričito zemljama članicama, a ne Uniji, dali kompetencije, odnosno nadležnost za kompletnu medicinsku skrb, prema tome ne smemo i to načelo zaboraviti. Ali hvala vam lijepo na pozornosti. Hvala sada povjerenica Jurova. Da, komisija je apsolutno svjesna etičkih implikacija najnovijih razvoja na području modifikacije ljudskog genoma. Na svjetskoj razini sudjelujemo u dijalogu sa međunarodnim zajednicama i institucijama kao što su akademije znanosti, eh, pogotovo za naravno medicinu i genetiku, zatim sa najjačim znanstvenim, ali i privrednim eh, tijelima na području nanotehnologije i ostalih vezanih tehnologija. mi apsolutno sve pratimo i tako smo angažirani u, sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom u e, nadzoru onog što se događa u svijetu u izmjeni genoma ljudskih embrionalnih stanica. Mi znamo da se vrše i kliničke istraživanja za različite medicinske proizvode koji se baziraju prema na tim istraživanjima, međutim oni su vezani vrlo strogim propisima i ograničeni. Osim toga, Europska unija ima vrlo, vrlo robustan jedan regulatorni okvir u kojem se zna što je zabranjeno i oni se zasnivaju na strogim načelima konvencije iz Ovijeda, kao i naše konvencija, naša povelja zaštiti e, ljudskih prava. Uredba 3074 kroz 97 govori upravo o tome da se moraju strogo nadzirati kvaliteta sigurnosti primjena e, takvih istraživanja i centralizira jedan sustav kontrole izdavanja dozvola za bilo kakav rad na tom području. Međutim, tehnologije za recimo potpomognutu oplodnju in vitro fertilizacija primjerice e, ostaju i dalje prerogative, dakle u nadzoru u nadležnosti zemalja članica. Upravo tu se jako puno onda i radi sa novim genetičkim istraživanjima. Prema tome, mm, mi ne smijemo za ta načela zaboraviti. Neovisna savjetodavna Europska skupina za etiku trenutno radi, izrađuje jedno mišljenje upravo o toj izmjeni genoma ljudskih embrionalnih stanica, koje će između ostalog istražiti i e, etičke, etičke dimenzije i implikacije te izmjene, te modifikacije genoma ljudskih embrionalnih stanica. Prema tome, komisija inače poštuje i svjetsku zabranu koja tu postoji. mi radimo isto i na toj prihvaćanje s druge strane tih novih tehnologija i istraživanja u korist mnogih lijekova koji su nam potrebni. I jer se isto tako i izmjena ljudske genoma ljudskih embrionalnih stanica koriste za dobivanje stvari za terapiju. Podsjećamo vas da nemamo tu javno catch the eye postupka i svi imate na minutu vremena za govor. Sada kolega Lise, Hvala lijepo. Moderna genetička tehnologija nudi veličanstvene šanse koje moramo iskoristiti. Međutim, moraju postati etički motivirane granice koje mi moramo poštivati jer nije sve što je znanstveno provedivo ujedno i etički opravdano. Prema tome, ono što je radio kineski znanstvenik Hu i koji je to u studenom na konferenciji u Hongkongu, predstavio je totalno neodgovorna jer e, intervencije u ljudske embrionalne stalice i njihov genom je zapravo neodgovorna. Ja sam jako zahvalan što se nakon toga je to izazvalo veliku, veliku e, zapravo nezadovoljstvo i krik. Došlo je do kriga međunarodne zajednice znanstvene i mislim da to sada moramo slijediti i dalje kontrolirati i tu dalje djelovati. A inače, zahvaljujem na ovim riječima naše povjerenice. Mislim da sve ono što stoji u povelji temeljnih prava, što je povjerenica ovdje citirala, da je to nešto što moramo svima zapravo približiti. I povelja ljudskih prava upravo i isključuje takve vrste modifikacije ljudskog embrionalnog genoma i takve vrste trajne modifikacije DNK. Hvala gospodin Balas. Hvala. Kao prvo, Treba reći da ne znamo kako stoji situacija sa istraživačkim radom e, tog kineskog e, znanstvenika istraživača. Danas ništa znanstveno nije dokazano onome što je najavljivao. Tako da doista sve potičem da budemo oprezni danas, dakle ne možemo trčati za nekim najavama. E, a druga stvar jeste da imamo povelju prava u Europskoj uniji i jednog dana bilo dobro da imamo prilagođen e, zakonodavni okvir e, situaciji i treba zabraniti e, čitav niz praksi koje mogu biti doista opasne. I treće, malo ironija sudbine, dakle taj kineski znanstvenik tvrdi da je koristio CRISPR-Cas9 tehniku, tehnologiju. To što se prokazuje, opet mi koristimo za nove tehnike biljne hibridacije,